raspravu, glasovat ćemo nakon sljedeće rasprave. Sljedeća stavka na našem dnevnom redu je rasprava o nedavnim potezima u pravcu kriminalizacije LGBT osoba. Autori će imati priliku prvi govoriti. Gomesto, gospodin e, Romeva i Rueda. Sva ljudska e, bića rođena su slobodna, jednaka u dostojanstvu i pravima. Sve države stranike imaju obvezu spriječiti nasilje e, i diskriminaciju s obzirom na pojedinačne značajke, rodno izražavanje. Međutim, neke stranke i dalje smatraju da je zločin da su zločin seksualne e, aktivnosti između odraslih osoba istog spola e, e, osobe istog spola kažnjavaju se zatvaranjem u Ugandi sa sedam godina recimo zatvora ili smrtnom kaznom u dvanaest država po šerijatskom pravu u Nigeriji zbog toga u ovoj rezoluciji strogo osuđujemo primjenu represivnog prava prema LGBT osobama i smatram smatramo da su to stvari koje spadaju u okvir pojedinačnih prava prava na privatnost kako je zajamčeno međunarodnim pravom i međunarodnim e, ustanovama e, tražimo da te zemlje prestanu kriminalizirati e, seksualne e, čine između osoba istog spola osobito prema ugandi da ne e, izglasa zakon a i isto tako i nigeriju da ne stavi zabranu takvih brakova u zakon pozivamo komisiju i vijeće da izričito zatraži nediskriminaciju tijekom e, sljedeće revizije kod sporazuma e, koji je više puta mijenjao ovaj parlament. Hvala lijepa. Puno hvala gospodine Romeva i Rueda. Sljedeći govornik je gospodin Tenek, Gospodine predsjedniče, izuzetno je tužna istina da se prava LGBT osoba popravljaju u Europskoj uniji i zapravo mi e, povećavamo diskriminaciju protiv LGBT osoba. Ironično je da e, protugej e, zakoni u Indiji i Africi koje su uveli europljani E, da se ti zakoni sada ukidaju u njihovim zemljama. E, e, gej osobe živjele su kroz povijest u svim kulturama. Vlade moraju to razumjeti. Vlade imaju pravo donositi zakone bez vanjskog miješanja, ali nemaju pravo kazneno progoniti nevine ljude koji jednostavno žele živjeti alternativne životne stilove. Mi moramo e, raditi s našim partnerima u svijetu osobito s obzirom na nedavne zakone koji su sad pred e, uganskim predsjednikom i u nigeriji koji zabranjuju homoseksualnost da se izmjene ti dosta represivni e, zakoni. hvala. hvala lijepa. kolega tanak Gospođa Šeke, hvala predsjedniče, povjereniče kolege. E, već e, su suočeni sa višestrukim izazovima u više zemalja e, svijeta, no te LGBT osobe su sada suočene sa kaznenim zakonima koji kriminaliziraju i ograničavaju njihova ljudska prava. Još više uznemiruje da u ovom parlamentu je još uvijek teško dobiti jedan broj zastupnika da osude prijetnje ljudskim pravima LGBT osoba. Mislim da je to sramota Europe danas činjenica da čak i više e, e, zastupnika u ovoj kući neće osuditi Rusiju i njezine stavove LGBT osobima tijekom olimpijskih igara e, uznemiruje i razočaravajuće je osobito s obzirom na toliko zabrinutosti koje nam prenose naši građani. E, kada vlade kao što e, je moja vlada u Nizozemskoj pokažu svoje prave boje i pošalju najprominentnije izaslanstvo da nas zastupa na e, olimpijskim igrama onda moramo reći gospodine Putin to da što ste gay nije izbor neke osobe i vi to od svih trebate najviše znati mi žalimo što je odabrana Rusija za ove zimske olimpijske igre jako mi je jako mi je žao to je rekao i olimpijski odbor ja vjerujem da ova kuća svi mi pojedinačno moramo se pobrinuti da budemo dio postizanja ravnoteže između poštovanja prava lgbt osoba e, na progresivnoj strani to je odgovornost koju mi imamo jer prava lgbt i osoba su ljudska prava koja moramo štititi i čuvati hvala lijepa kolegice šake a sada gospodin de Kaiser. Hvala gospodine predsjedavajući. 75 zemalja u svijetu još uvijek ne priznaju prava homoseksualaca. U Africi eh, homoseksualnost između odraslih osoba koje se slažu je prihvatljivo. U e, RDC, u Gabonu, e, Gvineji Bisao, u državi e, obale Bjelokosti, Ruandi i u Južnoafričkoj republici. Je to također prihvaćeno i to je zapravo proizvod napretka tolerancije, isto tako rada na pravima homoseksualaca. No tri zemlje, Uganda, Nigerija i na drugi način Rusija na nas e, sada e, zabrinjavaju. Nigerija i Uganda će potpisati i potpisali su zakoni koji pozivaju na mržnju prema homoseksualnoj zajednici i poziv na diskriminaciju. Zbog toga tražimo od europskih vlasti e, da u okviru revizije ugovora iz Kotonua e, se zabrani e, represija takvih zajednica i mi podržavamo, Ljevica kao takva podržavamo takve korake,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 desna, eh, eh, strana u parlamentu provodi kampanju da se eh, oteža situacija LBGT i ljudima. Sve to je prihvatljivo u, tim zemljama samo je prihvatljiva heteroseksualnost. Na to ne možemo gledati nezainteresirano na sve to. Mnogo zemalja izriču se dugotrajne zatvorske kazne homoseksualnicima E, i onima koji imaju odnose između ljudi istog spola e, i e, postoje takvi zakoni jako puno zemalja koje omogućavaju takvo ponašanje tim ljudima i to moramo odbiti to je srednjovjekovni stav jer mi smo svi jednaki svi smo rođeni jednaki ideja da netko izvan obitelji se miješa unutarnje poslove obitelji, uključujući obitelji LBTG, je neprihvatljiva. Osobito u Europi, ali u ostalom dijelu svijeta moramo odbaciti fobiju protiv LBTG i e, ljudi. E, e, mi svi imamo jednaka prava, ne da ovi ljudi imaju samo neka prava u nekim zemljama. Hvala lijepa, gospodine Sosa. A sada gospodin Preda. Hvala lijepa, predsjedavajući. EPP e klub protiv je bilo kakvog oblika diskriminacije na etničkoj, rasnoj ili seksualnoj osnovi. Naše uvjerenje da su ljudska prava univerzalna prava. No međutim, nisam potpisao zajedničku rezoluciju u odnosu na temu koja je na našem dnevnom redu zato što smo smatrali kako je više usmjerena E, prema e, e, izborima, temama koje su na izboru, a ne prema hitnim situacijama kao u nekim drugim slučajevima, no ipak nas brine ono što se događa u gandi u Nigeriji, Indiji i Rusiji. Mi, mi tražimo da uganski predsjednik ukine stavak 4 članka 150 kaznenog zakona te zemlje koji kriminalizira odnose između istih spolova tražimo od predsjednika Nigerije da ukine članke 114 i 117 e, nigerijskog kaznenog zakonika koji govore o odnosima između osoba istog spola. E, cijenimo inicijativu indijske vlade koja će zatražiti od Vrhovnog suda da preispita svoju e, osudu e, temeljem indijskog kaznenog zakona koji zabranjuje homoseksualnost i na koncu što se tiče Rusije E, no, staću sad, zaustavit ću se ovdje. Hvala lijepa, gospodine Preda. to su bili autori. A sada što se tiče klubova, gospodin Kelly, jedna minuta. Mi u Europi ne diskriminiramo ljude na temelju seksualne orijentacije. E, mislim da se stavovi stalno popravljaju i ljudi se prosuđuju prema njihovim vrijednostima i značajkama, ne seksualnom usmirenju. Uvijek moramo E, širiti te vrijednosti e, i u drugim dijelovima svijeta, no međutim tamo vidimo da se situacija pogoršava osobito u Ugandi i Nigeriji e, gdje LGBT i ljudi su kriminalizirani. Moramo koristiti sav naš utjecaj kako bi se ti zakoni ukinuli imamo e, e, određenu vrstu moći kroz pomoć koju dajemo e, tim zemljama a želim da to poboljša tamo situaciju što se tiče Rusije majke supersile sada je e, zauzela vrlo uskogrudan stav prema seksualnosti osobito e, sada pod gospodinom Putinom. Ono što rade u vezi sa zimskim olimpijskim igrama je e, užasno. Moramo se pobrinuti da i znati da će ljudi doći na olimpijske igre i da mogu doći iz svih klasa društva. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospodine Kelly, a sada gospođa Gomez kriminalizacija LGBT i ljudi u Nigeriji, Ugandi, Rusiji i sličnim zemljama e, predstavlja tešku prijetnju temeljnim ljudskim pravima, pravo na život, pravo na raznolikost, pravo na slobodu izražavanja. E, to je e, nepošteno prema LGBT i ljudima, a predstavlja diskriminaciju E, e, u, svim tim zemljama i mnogim drugim to naravno podriva napore koje mi činimo kako bi proveli kampanju protiv HIV-a, AIDS-a iz očitih razloga. Moramo se ujediniti i osuditi pravne mjere koje se poduzimaju protiv LGBT i ljudi u toliko mnogo zemalja i zatražiti ukidanje zakonodavstva koje diskriminira te ljude u tim zemljama. Isto tako su e, ono partnerske zemlje donijele takve zakone moramo o tome razmisliti u našim odnosima s tim zemljama i moramo ih poticati na poštovanje ljudskih prava kada s njima sklapamo ugovore sve to moramo uzeti u obzir i razmotriti. Hvala lijepa. A sada minutu gospodin Benion. Hvala predsjedavajući. Snažno pozdravljam ovu rezoluciju s obzirom na vrlo zabrinjavajući trend kriminalizacije LBGT ljudi u svijetu. To je zastrašujuće. Još sedam zemalja imaju smrtnu kaznu za e, seksualne aktivnosti između odraslih osoba istog spola. osam e, zemalja smatraju to zločinom. E, čitao sam nešto od gospodina Kašmina jutros pitanje relevantnosti katonskog sporazuma moramo, zapamtiti da se tu radi o smanjenju i iskorjenjivanju siromaštva u africi mislim da nije rješenje da sad odustanemo od tog ugovora ali europska komisija mora puno više učiniti ne samo kroz pritisak kroz diplomatske e, trgovinske e, odnose i iskoristiti ugovor kao taj katonski ugovor e, za taj pritisak nego moramo graditi kapacitet moramo, moramo im pomoći moramo to raditi u školama kako bismo spriječili predrasude i diskriminaciju u tom pogledu. Europska komisija mora slijediti takve primjene. Primjer i razvijati e, e, takve projekte u zemljama u razvoju. Hvala lijepa. Gospodine Benjan, a sada četiri pol minute gospođa Kanelisen. Hvala gospodine predsjedavajući. Sve oči su sada E, uperene na olimpijske igre u Rusiji s pravom. No u međuvremenu situacija se pogoršava i na drugim kontinentima. U Africi, u Ugandi, gdje je prije mjesec dana e, donesen zakon protiv e, homoseksualnosti. bila sam pološtena i sastala se s nekim aktivistima iz Ugande. To su najsjajniji ljudi koje znam i očajno su tražili našu pomoć u Nigeriji gdje je Senat donio zakon kojim se zira i u sve aktivnosti LGBTI-a e, mi još uvijek možemo to zaustaviti. Čak i u Indiji gdje je Vrhovni sud donio presudu kojom je e, ponovo rekao da je homoseksualno zločin. Nadam se da će takav razvoj događaja kao što smo vidjeli u Indiji e, da će e, se ipak doći do više poštovanja ljudskih prava, ali to se ne događa samo od sebe, automatski. Europska unija još uvijek sama ima puno toga za učiniti da promiče ljudska prava LGBTI osoba. Mi smo upisali te kvalitete u naše ugovore, imamo dužnost učiniti sve što možemo da pomognemo onima koji su potlačeni a e, naša snaga ne leži prvenstveno u jedinstvenom tržištu i gospodarstvu nego u našim vrijednostima vrijednostima europske unije jednakosti koje nas trebaju voditi u našim odnosima sa zemljama kao što su ugande nigerija indija i svakako rusija pozivam sve institucije europske unije da učune sve što mogu kako bi dekriminalizirali e, e, homoseksualnost diljem svijeta i promicali jednaka prava hvala Hvala lijepa, kolegice Kornelisen. A sada jednu minutu, gospodin Klaes Hvala predsjedniče. E, kao advokat tradicionalne obitelji, otac dvoje male djece, ponekad me uznemirava hitna narav s kojom neke skupine LGBTI obavljaju svoj posao, na primjer u obrazovanju. Svaka vrsta sve što e, e, e, ako ih se pozove na, račun oni to zovu homofobijom. naravno da sam užasnut da se. 2014. godine kriminalizira u, više od 70 zemalja ljude samo zbog toga što jesu no to je uglavnom u islamskim zemljama i ne možemo to zanemariti tu nezgodnu činjenicu ne možemo e, to zvati niti kulturnim relativizmom jer mislim da zaista moramo gledati činjenicama ravno u oči a ne liti krokodilske suze jer to je prvi korak e, gledanje problema u oči da se nosimo s njegovim korijenima. Hvala, hvala vam gospodine Klas. A sada gospodin, e, gospođa Geringer de Ödenberg. Hvala gospodine predsjedavajući. U 78 zemalja u svijetu e, e, dragovoljni seksualni čini između osoba istog, spola smatraju se zločinom, u nekima se za to dobiva smrtna kazna, često se ti ljudi diskriminirani i žrtve su zločina u mnogo dijelova svijeta brinu represivni zakoni protiv LGBTI osoba koji su nedavno doneseni u ugandi Nigeriji, i Indiji. Ljudska prava su univerzalna i neotuđiva. Zato ih se treba štititi i jamčiti bez obzira na seksualnu orijentaciju ili rodni identitet. Europska unija koja se bori za bezuvjetno poštovanje ljudskih prava mora učiniti sve što može kako bi štitila i jačala pravilo nediskriminacije s obzirom na seksualnu orijentaciju. komisija služba za vanjske poslove europske unije države članice moraju razmotriti ova prava i u odnosima sa državama koje su suočene s tim problemom a stranke su u ugovorima sa europskom unijom. hvala lijepa gospođo geringer de oedenberg. a sada e, gospodin cashman. hvala vam predsjedniče. E, sve veća kriminalizacija lgbt i e, ljudi za osuditi je tijekom zadnjih četrdeset osam ljudi u nigeriji dvanaest ljudi je e, uhićeno u njihovim domovima zato što su gej. to su sinovi kćeri običnih ljudi e, muškaraca i žena koji su odvučeni u zatvor samo zato što su gay gospodin e, benjen je rekao da moramo ipak tu uzeti u obzir sporazum iz cotonoua i odredbe o ljudskim pravima jer apsolutno ne postoji nikakav dijalog s njima o pravima LGBTI osoba. E, vrijeme je da se pozovemo na članak 96 za postupak isključenja u slučaju teških povreda ljudskih prava kada su već e, donesena sva druga rješenja nemamo druge opcije moramo pokazati da e, e, zaista ozbiljno shvaćamo ta sustavna teška kršenja ljudskih prava zato komisija mora pokrenuti treću reviziju koja se odnosi na naše zahtjeve i e, moramo razmisliti o ovom sporazumu iz Kotonua i povijest nam je pokazala da ako žrtvujemo prava hvala lijepa gospodine Cashman a sada dolazimo na spontano javljanje Gospodine, Repo. Gospodine predsjedavajući, ljudsko biće je nešto što se ne smije dirati. Imamo sva prava, bez obzira na koja nam je spolna orijentacija. Isto tako vezano što, e, uz nasilje ili diskriminaciju kad govorimo o spolnoj orijentaciji, onda je to nasilje, nasilje u svakom slučaju neprihvatljivo. Pone, pa negdje se to smatra zločinom drugačija seksualna orijentacija. U Nigeriji, u Gandiji su usvojeni zakoni na tom području. E, ponekad govorimo o seksualnoj propagandi, a ne znamo zapravo o čemu se radi. Možemo reći da se radi o tome da se želi preprašiti, preprašiti ljude i smanjiti njihova prava. Zbog toga moramo shvatiti da je nasilje u porastu što se tiče spolne orijentacije. Mi zbilja moramo jedni druge smatrati ljudskim bićima koji imaju imaju ista prava vezano uz život i identitet. Hvala puno, gospodine Repo. Završili smo sa spontanim javljanjima. Sada dajem riječ povjereniku Kalasu. Gospodine predsjedniče, dragi članovi parlamenta, što se tiče zabrinutih izjava parlamenta vezana uz e, prava LGBTI osoba, ovi primjeri pokazaju da se seksualna orijentacija zapravo koristi kao e, nešto čime se može smanjivati prava ljudi što se tiče diskriminacije eh, i nasilja, oni su u povećavanju u eh, zemljama svijeta. Eh, neke zemlje su uvele represivne zemlje vezan, represivne zakone vezane uz LGBTI osobe. Mi smo isto tako vidjeli zabrinjavajuće primjene kriminalizacije e, seksualne orijentacije to je neprihvatljivo sa međunarodnim zakonom vezano uz ljudska prava zakoni e, koji kriminiziraju zakone vezane uz izražavanje svoje spolne orijentacije to isto tako dovodi u pitanje slobodu izražavanja E, u, lipnju 2013. godine su svojene smjernice vezane uz promociju prava LGBTI osoba E, ta prava su zbilja u srcu naše politike ljudska prava i te smjernice je e, su zapravo instrumenti vezani uz našu vanjsku e, akciju. Potpredsjednica je također izjavila u lipnju srpnju e, svoje stajalište vezano uz e, usvajanje zakona o antipropagandni u Rusiji. 20.12. E, također je se izjasnila vezano uz e, određena kršenja prava i u siječnju također. Što se tiče dijaloga na području ljudskih prava, e, moramo ostvariti taj dijalog i sa Rusijom i sa e, Nigerijom, a moramo isto tako podržavati građansko društvo. Tražimo da se promoviraju prava i štite prava LGBTI osoba i taj posao koji je počet 2013. godine će biti završen 2014. godine. Što se tiče e, seksualne orijentacije, rodne različitosti i tako dalje, mogu dovesti do e, pregovora sa nekim e, zemljama no ni u kojem slučaju ne smijemo šutjeti što se tiče članka 96 u ugovoru iz Kotonua, e, komisija će zbilja vidjeti koji su sve drugi načini kako bismo utjecali na sadašnju situaciju prije nego što se utječemo zbilja ovoj zadnjoj mogućnosti. Hvala puno. Šest rezolucija su e, predate, rasprave su zatvorene i glasanje će odmah započeti. E, glasamo sad o situaciji u Kambođi i u Laosu. Imamo e, prijedlog zajedničke